Gospodin Glicus će kasnije dobiti riječ. E, odbor TRAN je predložio jedan ispravak na tekst usvojen od strane parlamenta prema članku 231 stavak 4 Eh, ako u roku od 24 sata eh, ili od najmanje 40 eh, zastupnika ne bude uložen zahtjev da se o tome glasa, ovaj, zahtjev će se, ovaj ispravak će se smatrati usvojenim. Nakon prekida